Um, prije svega bih eh, htio naglasiti prije nego što dam završnu izjavu da kod promišljanja o inovacijama uistinu smatram da su inovacije pitanje stava pitanje uvođenja novog mentaliteta. Dakle, radi se o tome da treba nastojati promijeniti svijet, da treba pokušavati i pokušavati bez straha od pogreške. I to je nešto što nam, s čime se suočavamo svaki put kada moramo učiniti neki novi korak u životu. Ja bih volio da Mene zapamtite kao nekoga tko smatra da, e, da je to potrebno. Dakle, kada govorimo o tim velikim promjenama koje su pred nama. Htio bih također spomenuti da mi je velika čast što sam ovdje pred vama. Bio sam zastupnik u parlamentu, vjerujem u demokratske procese i u budućnost. Prije svega želim zahvaliti predsjedatelju koji je predsjedao sastankom posljednjih nekoliko sati. Zahvaljujem svim zastupnicima kao i njihovim suradnicima i djelatnicima, svima koji su danas ovdje nazočni i koji su posljednjih nekoliko sati pozorno slušali. Na kraju također zahvaljujem i konferencijskim prevoditeljima koji izvrsno rade svoj posao i mogu vam reći da možete računati na mene i možete računati da ću surađivati s vama. Ja ću biti nazočan ovdje jer snažno vjerujem da zajedničkim naporima možemo postići više. E, jedan pisac je rekao da nitko nije onako pametan kao što smo svi zajedno. Ja uistinu vjerujem u tu izreku i vjerujem da ćemo biti pametniji zajedno u postizanju toga cilja. Kao prvo e, da se u Europi stvore odgovarajući okvirni uvjeti, zatim da se ispune obveze iz obzora 2020. jer je to instrument za zapošljavanje, za nova radna mjesta koja su očajnički potrebna u Europi. Isto tako izvrsnost mora biti nešto u čemu ćemo mi predvoditi u znanosti. Moja energija, moja motivacija i predanost e, u mom privatnom i javnom životu i strast koju imam za pitanja iz ovoga resora bit će od odlučujuće budućnosti u okviru ovog budućeg resora i ako potvrdite moje imenovanje ja ću raditi u službi svih Evropljana i Evropske unije. Hvala. Uh, hvala vam još jedan put. E, hvala gospodine Mojdaš. Istraživanje znanost i inovacije su u potpunoj nadležnosti našega odbora. Mi radimo na europskim okvirnim programima, još od 70. godina prošlog stoljeća i mi se smatramo odgovornima u ovom odboru za istraživanja, znanost, ali i obrazovanje. Vidjeti je, dobro je vidjeti bivšeg studenta iz programa Erasmus kao kandidata za povjerenika. To znači da mi u svom radu postižemo vrlo konkretne uspjehe. Htio bih također vrlo srdačno zahvaliti svim predstavnicima europske javnosti, svima koji nas prate putem interneta, svi oni koji sjede u dvorani, tu su predstavnici nevladinih udruga, država članica i tako dalje. Htio bih vam spomenuti još nekoliko važnih stvari na samome kraju. Ako možete ostati s nama, gospodine Mojdaš, e, to će biti naša zajednička odgovornost u budućnosti. E, dakle, reći ću nešto o tome što je sada pred nama u ovome odboru. Sutra je saslušanje u 18 sati. Dakle, u 18 sati, rekao sam 18 sati, 18.00, Međutim, danas je sastanak koordinatora u 15 sati i u 18 sati još jedan sastanak koordinatora. Nakon dva saslušanja moramo donijeti potrebne odluke. I ono što je još važno spomenuti, a to je sljedeće. U 18 sati večeras, dakle u 18.00 danas poslije podne bit će saslušanje kandidata za povjerenika Ševčovića za promet i svemir. Mi smo pridruženi odbor na tom saslušanju. Šest zastupnika našega odbora bit će nazočno i moće postaviti pitanja na tom saslušanju. Naravno, saslušanje je otvoreno, svi naši zastupnici mogu sudjelovati. Pitanja koja se tiču svemira su također u našoj nadležnosti, zato bih vas pozvao da sudjelujete na sastanku u 18 sati danas poslje podne. Zahvaljujem svima još jedanput na pozornosti. Great.